Hvala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 Dobar dan, dame i gospodo. Krećemo sa radom. Zapisnik jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi dostupni su vam. Ima li netko napomena na dnevni red? Ukoliko ne, ovime smo usvojili dnevni, e, smo usvojili zapisnik. Sljedeća točka dnevnog reda e, E, miješanje drugih zemalja u naše demokracije i izbore. Želim reći da ovdje nema spontanog javljanja za riječ, niti plavih e, kart, e, kartica za koje se neće prihvatati. Prvo, riječ za Renew Europe. Četiri minute, izvjestiteljica, izvolite. Dragi kolege, zadnjih nekoliko godina vidjeli smo da je došlo do promjene u tome kako su politika i izbori vode. Možemo i dalje kucati od vrata do vrata i emitirati e, na televiziji programe, no naši glasači sve više preko društvenih medija i pametno osmišljenih reklama preko interneta dolaze do informacija. Njih se cilja koristeći jako složene algoritme. Europljani su milosti na milosti svakoga tko ima e, kompjutor. Dakle, sada smo napravili kvantni skok novine, televizija, radio, svi su ga prešli. No, ta tehnologija koja se razvija s jedne strane i zakonodavstvo s druge strane imaju veliki uh, jaz izme, jedno između drugih. Dakle, doslovno i simbolički, i metaforički, e, stara pravila više ne, ne funkcioniraju. Tvrdoglave kompanije poput Facebooka koje ne žele uvoditi pravila na svojim platformima otvaraju vrata svim e, brojnim akterima naše izbore. Dakle, njihovo ponašanje ne predstavlja kršenje odnosno donošenje zakonodavnih e, mjera protiv Facebooka nije u pitanju slobodu govora nego zaštita. Moramo ojačati europski kodeks e, ponašanja, reformirati izborne zakone kako bismo se prilagodili suvremenom vremenu. Moramo istraživati financiranje političkih stranaka e, od strane Kremlja, na primjer u Jednoj Kraljevini. Znamo da su ruski oligarsi platili ogromne iznose za kako bi igrali tenis s Borisom Johnsonom. Digitalni prostor eh, se upliče u naše, naš eh, prostor. Imamo pet, 15 nacionalnih, regionalnih, lokalnih eh, izbora, 50 do kraja 2020. Tako da moramo ove prijetnje uzeti za ozbiljno. Oni koji mrze demokraciju i smatraju izbore kao šaradu kako bi zajamčili e, svoje pozicije. Vladimir Putin je na prvi među njima. Ulažu milione kako bi ciljali e, u Ujedinjoj kraljevini, Španjolskoj, e, Francuskoj glasače. No nije samo tu Putin koji se bavi takvom igrom. Znamo da i Dominic Cummings koji je bio savjetnik naše vlastite vlade sproveo vremen, dosta vremena u Rusiji. To treba istražiti. Brojni u ovom domu tu su zbog zbog stiva banana. Mnogi bi e, bili spremni uzeti njihovu, prihvatiti njihovu pomoć kako bi došli do vlasti. nam se prema Nigelu Faražu da je došao ovdje. Također mislim na britanskog premijera koji je odbio e, u okviru Brexit e, referenduma o Brexitu objaviti izvješće e, o ruskom uptanju izbore. On zna što je u njemu, ali odbio to objaviti jer istina je na putu e, njegovog reizbora. Boris Johnson, e, objavite taj, to izvješće o Rusiji odmah sada. Treba provjeravati informacije kako bi se ne bi širile dezinformacije Vladimir Putin više se ne treba uopće ni starati, drugi odrađuju posao, za, strahovati, drugi odrađuju posao za njega. Dakle, to sve zagađuje naše društvo i postaje norma mora postojati parlamentarni odgovor, e, odnosno e, mjere e, protiv takvog nedemokratskog ponašanja i u državama članicama u Europi, no političari nisu na nivou. Facebook i dalje djeluje kao trojanski konj u našoj demokraciji. Došlo je vrijeme za ovaj novi saziv parlamenta, za novu komisiju, za novu stvarnost u kojoj živimo, da postanemo ozbiljni. Ukoliko to ne napravimo, uvijek, zauvijek ćemo biti na milosti i na milosti svakom autoritarnom vladaru Nadam se da se osjetili istu opasnost kao i ja. Hvala. Thank you hvala. Molim kolege da ukoliko žele razgovarati o bilo čemu, da ne okreću leđa plenarnoj i sjednu jedan do drugoga. Molim vas. Hello? It's still quite loud. It's... Jer i dalje razgovarate dovoljno glasno, očito nas ne čujete. Hvala. Thank you. If you would mind... Hvala. Možete sjesti jedan pored drugog i tišini razgovarati, to bi bilo Prihvatljivo. A sad dajem riječ ministrici Tupuranjenu u ime vijeća. Najljepša hvala predsjedavajuća, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. John F. Kennedy jednom je rekao ignoriranje jednog glasa demokraciji dovodi u pitanje sigurnost svih. Vjerujem da krivo E, krive informacije mogu predstavljati sličnu prijetnju za naše društvo. Dakle, maliciozno interferiranje i online manipulacije predstavljaju jasan dokaz da su naše demokracije u opasnosti i trebamo konstantno paziti na to. Dakle, zahvalni smo na ovoj mogućnosti da se bavimo ovom važnom temom. Dopustite da ponovim da su prioriteti našeg predsjedništva da se stalno radi na osvješćivanju i jačanju pripremnosti i jačanju otpornosti naših demokracija na dezinformacije. Hibridne prijetnje, među kojima uključujemo i strano uplitanje u naše demokracije, ostaje stoga na samom vrhu naše političke agende. Predsjedništvo je poduzelo čitav niz koraka. Konkretno, permanentna radna eh, skupina vijeća osnovana je eh, u prvom mjesecu našeg rada. Tu se govori o jačanju otpornosti na hibridne prijetnje i otpornosti država članica. Mandat eh, te skupine bavi se dezinformacijom, kampanjom dezinformacije i uputanjem u izbore. Predložili smo u prosincu zaključke vijeća da se jača borba protiv hibridnih prijetnja i jača otpornost. Zaključci također e, se bave jamčenju slobodnih pravednih izbora i borbi protiv dezinformacija. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici, zadnji, zadnja rasprava u ovom domu u Rujnu e, dobila je veliku podršku oko toga da ove stvari predstavljaju veliku opasnost za našu demokraciju i europske vrijednosti. Bez, neupitno je da europske institucije i države članice imaju važnu ulogu svaku u svojim e, svoje nadležnosti kako bi se zaštitili demokratski procesi. Stoga bi bilo prikladno reći da je zaštita